herr präsident! nastavljamo sa zasjedanjem. Dragi kolege, jučer smo, kako smo završavali naš radni dan, saznali vijesti da je došlo do terorističkog napada u Tunisu, zbog čega je poginulo 14 ljudi. E,